Ladies and gentlemen, once more, please be seated. Dame i gospodine, molim vas da sjednete. Želim su na poslijepodnevno zasjedanje pod odbora za sigurnost i obranu. Radi se o zadnjoj značajnoj točci našeg dnevnog reda. Tema je jako važna, to je tema našeg permanentnog interesovanja. Naime, tu se radi o sigurnosnoj situaciji u Iraku. Moje zadovoljstvo i čast je želi dobrodošlicu uvaženim gostima. Prvo, tu je Roza Marija koja je zamjenica načelnika odjela Europske službe za vanjsko djelovanje, odjela za zemlje GCC, dakle Vijeće za suradnju zemalja u Zaljevu te Irak i Jemen. A drugi sudionik u raspravi je gospodin Kava Hasan, koji je ravnatelj programa za Bliski istok i Sjevernu Afriku u institutu Istok-Zapad, i west Dame i gospodo, Irak je jako važna tema Mm, odlukom koordinatora misija našeg pododbora ići će u Irak kasnije tijekom godine, tako da je to jako važna tema za nas. I bez dalje Dunjem da ću riječ najprije gospođi Gili, a onda gospodinu Sanu. Gospođo Gili, izvolite, imate riječ. Najviše hvala gospođo Fotiga i želim vam svima dobrodošlicu. Odnosno, želim vam sve pozdraviti. Rečeno mi je da bi neki od vas trebali otići u posjet e, Iraku tijekom godine, tako da bi mi vjerojatno najkorisnije bilo da s vama podijelim neke od naših analiza. Koje se tiču nekih od brojnih sigurnosnih izazova s kojima je suočen Irak trenutno. Ne bi... Dakle, ne mojte biti iznenađeni ako na kraju budem e, imala više pitanja nego odgovora, no u svakom slučaju cilj je da pokušate sami iznaći neke odgovore na ta pitanja kada i budete otišli u Irak. Izlaganje će biti strukturirano oko dviju tema definirati očigledne sigurnosne izazove u zemlji u ovom trenutku. Tu konkretno mislim na daješ. No, također ću se baviti i dugoročnim izazovima. Naime, moramo imati pri umu da u našim analizama da je daješ simptom, no poslanje Daješa olakšano je stvarnošću, zbiljno na terenu. I drugi dio mog izlaganja bit će više usredočen na te korinske uzroke po našem mišljenju koji mogu biti problematični srednjoročno gledano. Započet ću s pozitivnom analizom borbe protiv Daesha. Mislim da sada imamo jedan općenit optimizam u smislu da je ostvaren vojni napredak. Činjenice su veoma jasne. 40% teritorija koji je bio u posjedu Daesha 2014. oslobođeno je. Ostvarili smo važan uspjeh sa oslobađanjem Ramadija, Faludže, Kajare, 60 km od Mosula. I to poveća spekulacija o tome da je kampanja za povrat Mosula nešto o čemu bi se moglo, što bi se moglo dogoditi još ove godine. Mi pozdravljamo jedinstven napor koalicije u smislu savjetovanja, obučavanja, pružanja pomoći iračkim snagama na terenu i vidimo da to e, nosi svoje plodove. Ovo je sigurno napredak koji se priznaje i možemo biti optimistični glede toga da je pobjeda na Daeshom nešto o čemu se pitamo kada će do toga doći, a ne da li će uopće do toga doći. Naravno, Mosul je sljedeći veliki korak. I rasprava Mosulu dobra je tranzicija prema dugoročnim izazovima koji su pred Irakom. Naime, oslobađanje Mosula je pruža velike mogućnosti. Naime, taj grad postaje pravi simbol, ali istovremeno predstavlja i ogroman izazov. Naime, puno toga što će se dogoditi dugoročno u Iraku povezano je s to kako će doći, uz način na koji će doći do oslobađanja Mosula. Kada govorimo o oslobađanju nekih područja, tu se automatski prelazi na dugoročne izazove. Naime, kao što sam rekla, Daesh je postao prava, pravi brend i on, njegov uspjeh je omogućen upravo problemima s kojima je suočena zemlja. Dakle, veliki izazov Iraka jest upravo stabilizacija te zemlje. Govori se o oslobođenim područjima, no ako malo bolje razmislimo o ovom konceptu oslobođenih područja, onda ćemo tu moći sagledati sve srednjoročne i dugoročne izazove. Oslobodili smo imamo oslobođene narode i teritorije, imamo osloboditelje i sudbina ljudi koji su oslobođeni i onih koji su ih oslobodili predstavljaju upravo velike izazove za zemlju. Moram reći da je za mene osobno bilo iznađujuće kada sam u kolovozu 2013. godine otišla u Sinču. Naime, bilo nam je mogu se očekivati da postoji zajednički prijatelji i zajednički izazov da će se jednostavno ujediniti. Ono što smo zatekli jeste zemlja puna mm, etničkih napetosti vjerskih napetosti i kada o tome govorim u biti to je nešto što je iznad samih zajednica ali bilo je izvan njih ali sada je sve više i unutar zajednica dakle ne samo među zdravstvenim zajednicama, već se već ti problemi ukli unutar pojedinih zajednica. I ta politička kriza koju svjedočimo zadnjih nekoliko mjeseci samo je ishod, odnosno rezultat toga svega. Kako stvari trenutno stoje, zemlji treba politička stabilnost. Naime, zemlja ima potrebu za temeljnim reformama koje će se pozabaviti korinskim uzrocima, mora suočiti sa, sa pravim razlozima nastanka tih eh, radikalnih skupina i jedino na taj način će se ostvariti dugoročna stabilnost. Kada govorimo o oslobođenim područjima, oslobođenim narodima, svi razmišljamo isto tako i o potrebi da se riješi problem zahtjeva manjina sunnitskog stanovništva koji je dijelom razlog uspjeha Daješa. Mi ne znamo do koje mjere to sve složeno, jer možemo sjetiti uloge 2014. godine mjesnog stanovništva. I postojeće sumničavosti, međusobne sumničavosti kod naroda. No spominjala sam i one koji su osloboduti te I ovdje se dodiruje u temeljne sigurnosne izazove, a tu dolazimo do tog aspekta do činjenice što je e, zemlja jako militarizirana, tu je PMF, tu su pešmerge, tu su plemske e, informacije. formacije. Dakle, tu su brojne skupine koje su morale biti oživljene i potrebljen je zbog zajedničkog neprijatelja Daješa, no način na koji će to biti, na koji će time biti upravljano na nacionalnoj razini i način na koji će biti provedena reforma sektora sigurnosti, to je jedan od ključnih elemenata i ključnog značaja za budućnost dugoročno i za stabilnost, općenito govoreći. Ja bih sada spomenuo ono što Europska unija želi napraviti i poduzeti u ovoj složenoj situaciji. Naime, mi smo uvjereni da smo se opredijelili za jedino moguće rješenje, a to je pružiti podršku trenutnoj državnoj upravi u operaciji izgradnje države. Sigurni smo da je jedinstvo zemlje i teritorijalni integritet jedno rješenje za tu zemlju i pozivamo i središnju državnu upravu i regionalne uprave, pozivamo ih na suradnju suradnju koja će biti bolja od dosadašnje suradnje pozivamo ih da zajedno rade na izgradnji jake države. Ono, čega, ono s čim se svi slažemo jeste da je potrebna jaka centralizirana država, a onda treba raditi na postupku decentralizacije i autonomije regija, jer vidimo da je budućnost te zemlje samo na taj način moguće. Također mislimo da su ključni elementi reform e, za ključni elementi za mir jesu jest reforma sektora sigurnosti i to je jako veliki izazov s obzirom na trenutno stanje i to je upravo ta reforma koja je od ključnog značaja za stabilizaciju zemlje. Mi nastojimo pomoći trenutnoj vladi i e, kada su došli na vlast 2014. godine predložili su taj program reforme koji mi potpuno podržavamo. Postoje neke stvari koje nisu politički ili vojno dovoljno uspješne, ali mi dalje inzistiramo na tome da vojna rješenja neće predstavljati dugoročno rješenje. Tako da upravo zbog toga inzistiramo na valjanim reformama i dobrim eh, mehanizmom eh, pomirenja u zemlji. Naravno moramo imati na umu i srednjoročni i dugoročni aspekt, ali ne smijemo izgubiti iz vida niti eh, nos razdoblje. Moramo raditi na izgradnji otpornosti, vidjeti što s 3,3 milijuna razmišljenih osoba i tu moramo gledati koje su moguće posljedice e, e, onoga svega što se može desiti s Mosulom. ću s ovim, a onda ćem, sam spremna na odgovore. Hvala, to ćemo vidjeti u drugom krugu. Sada gospodin Kava Hasan, izvolite. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, na tome što ste nas pozvali na ovu sjednicu. Pozdravljam sve prisutne. S oslobođenjem Faluđe i ponovnim e, osvajanjem Kahare, zračne baze koja je udaljena 50 milja južno od Mosula, e, borba protiv Daesha ulazi u vrlo kritičnu fazu. E, prema monitoru IHS Conflict Monitor i njihovim informacijama od 4. srpnja ISIS kontrolira otprilike 68.300 četvornih kilometara u Iraku i Siriji. To je otprilike veličina Irske, odnosno američke države zapadne Virginije. 2015. ISIS je izgubio 14% svog područja, a tijekom proteklih šest mjeseci došlo je do daljnjeg smanjenja područja koje pokrivaju za dodatnih 12%. Nedvojbeno su to dobrodošle vijesti. i Moramo biti zadovoljni njima, međutim e, e, iračke snage pripremaju se za presudnu bitku za Mosul, a to znači da nam prestoje veliki i ozbiljni izazovi i za Irak i za globalnu koaliciju protiv ISIS-a. Kao prvo, e, iako na ovom sastanku govorimo o sigurnosnim izazovima u Iraku, jako je važno imati na umu i e, sukob između ideja, između ISIS-a i ostatka svijeta. E, nedavni podmukli napadi u Bagdadu, Baladu, Daki, Istanbulu, dakle u Turskoj, a nedavno i u Iraku podsjećaju nas na upornost i izdržljivost ideologije ISIS-a. Ukratko, e, to je nešto e, što ne smijemo zanemariti. E, ISIS, dakle, gubi teritorij, ali u ovom trenutku još uvijek dobiva ideološku bitku. E, najveći zadatak e, nakon vojne e, pobjede nad ISISom i njihovog poraza bit će pružiti alternativnu ideologiju vojnicima ISISA koji dolaze iz više od sto zemalja, uključujući i Belgiju. Okrutnost i privlačnost ISIS-a nije problem samo za Irak i Siriju, to je zapravo globalni problem. Globalizacija ISIS-a predstavlja nešto protiv čega se trebamo boriti pomoću nečeg što ja nazivam globalizacijom solidarnosti sa svim žrtvama okrutnosti ISIS-a. Jedna od najsnažnijih poruka u društvenim mrežama u Iraku nakon strašnog napada u Karadi prije dva tjedna e, bila je e, Pitanje zašto se nije pojavila masovna solidarnost, zašto nije došlo do prosvjeda i minuta šutnje na zapadu za žrtve u Iraku, a s obzirom e, na e, priznanje i počast e, žrtvama ISIS-a u Parizu i Briselu. To je nešto što moramo imati na umu. Drugo, došlo je do navodnih povreda ljudskih prava od strane PMVF-a i Savezne policije tijekom oslobođenja Faluđe. E, prema e, informacijama organizacije Human Rights Watch, iračka vlada provodi istragu, međutim e, rezultati su u tajnosti. Ono što je potrebno je ozbiljna i transparentna istraga što se tiče zlouporaba. Oni koji su počinili povrede ljudskih prava moraju za njih odgovarati i biti privedeni pravdi. Mora se osigurati pravda za žrtve i njihove obitelji. Treće, iako je ISIS e, počinio bombaški napad u Karadi, još uvijek se to može smatrati posljedicom rasjepkanosti i dubokih podjela u sigurnosnim snagama u Iraku. O tome e, smo upravo čuli nekoliko riječi i u potpunosti se slažem s tim u Bagdadu ove e, snage su podijeljene između iračkih vojnih snaga, Ministarstva unutarnjih poslova, dvije obavještajne agencije, e, PMF-a iz različitih okruženja koji odgovaraju različitim zapovjednicima, a osim toga postoje i ophodnje po četvrtima. E, sve te snage imaju isti zadatak, a to je braniti Bagdad. E, ova brojnost agencija, a povremeno dolazi do preklapanja dužnosti e, i sve to dovodi do pomutnje i kaosa jer nema koordinacije. E, stoga je iznimno teško povremeno definirati koja je agencija odgovorna i tko je odgovoran za što kada dođe do terorističkog napada. Sigurnosna situacija u Kurdistanu bolja je nego drugdje u Iraku, međutim još uvijek postoje slični strukturni sigurnosni problemi. Unatoč obećanjima da će se provesti reforme i planova da će se sigurnosne službe i pešmerge reorganizirati i postati profesionalne, nepristrane, institucionalizirane snage još uvijek postoje podjele po stranačkim linijama između KDP-a i PUK-a. E, to je povezano sa nedostatkom političke volje. Kirkuk i druga prijeporna područja između Bagdada i Erbila također su suočena sa problemom e, sve većeg širenja i povećanja sigurnosnih snaga. U oslobođenom Sinđaru došlo je do strašnog genocida koji je počinio ISIS nad jezidima, a KDP i PKK su angažirani u potencijalno e, strašnoj borbi za moć koja dijeli već traumatiziranu zajednicu jezida. E, unutarnje borbe e, među Kurdima između ove dvije stranke e, također dovode i do blokade i ekonomske propasti za one koji su se vratili u Sinjar. E, postoje velike podjele i e, to nije ono što su jezidi očekivali kada su se odlučili vratiti kući. To su strukturne podjele koje ne znače dobro što se tiče budućih e, borbi protiv ISIS-a, posebno što se tiče oslobođenja Mosula. Postoje tu egzistencijalna pitanja u pogledu Mosula, a njima se moramo baviti sada. Koje će sile kontrolirati koji dio grada, koje snage E, su prihvatljive lokalnim zajednicama i koje trebaju brinuti za sigurnost, koji donatori trebaju osigurati rekonstrukciju i sredstva za obnovu, a koje će iračke skupine to kontrolirati. E, kakva će biti budućnost prijepornih teritorija između Kurda i e, arapskih sunita? Četvrto, postoje vojne podjele koje su odraz političke rasjepkanosti. Glavne iračke zajednice, zajednice i stranke e, duboko su podijeljene što se tiče budućnosti iračke države. Politički sustav nakon 2003. i nakon pada Sadama Huseina dalje propada. Zajednice su podijeljene interno i eksterno. Ne postoji nikakav konsenzus što se tiče situacije kakva se očekuje u budućnosti i ne postoji konsenzus s drugim zajednicama o obliku buduće države. Nezapamćeni prosvjedi i napad na parlament prije dva mjeseca u Bagdadu idu u smjeru insistiranja na stvarnim reformama, istodobno predstavljaju odraz e, stvarnih internih političkih borbi između glavnih šiitskih snaga, E, s obzirom na ono što će preostati od iračke države. E, Sunijske snage duboko su podijeljene što se tiče njihove vizije e, o budućnosti Iraka u cjelini. Politički proces u Kurdistanu je na mrtvoj točki. Parlament je paraliziran, stranke se ne mogu dogovoriti što se tiče zajedničke vizije i plana za budućnost te regije. Nadalje, Kurti se ne mogu dogovoriti oko prijelaznog plana do sljedećih izbora koji se, očekuju, koji se očekuju 2017. A kako bi se e, riješilo e, pitanje predsjedništva Barzanija i budući oblik političkog sustava, odnosno hoće li to biti parlamentarni, predsjednički ili polupredsjednički sustav. Unatoč obećanjima E, koje daje kursko vodstvo da će se provesti reforme ipak ne dolazi ni do kakvih e, ozbiljnih mjera u tom smislu. Peto, zbog pada cijena nafte, strukturne korupcije, e, zlouporaba nepotizma koji obilježavaju eru nakon Sadama, Irak je suočen sa najgorom ekonomskom krizom od 2003. Ekonomsko usporavanje utječe na rat protiv ISIS-a. To znači da Iraku treba hitno međunarodna financijska potpora kako bi se pružila pomoć e, milijunima raseljenih osoba, kako bi se one vratile u mjesto porijekla i kako bi se proveli e, projekti obnove. Zaključno, čak i ako se u potpunosti vojno porazi ISIS, E, neće biti održive sigurnosti ukoliko se ne riješe ovi vojni, politički i ekonomski problemi. Odgovornost je iračkih čelnika da vode brigu za svoju zemlju i da pronađu uključiva rješenja čiji je cilj stvoriti novi politički savez. Europska unija može i treba biti relevantan subjekt u tom procesu. Treba podržati Iračane u njihovim naporima da poraze ISIS i e, uspostave novi Irak. Europska unija treba se udružiti sa SAD-om, UN-om i drugim međunarodnim subjektima i posredovati između Iračana te potaknuti kratkoročna, srednjoročna i dugoročna politička, vojna i ekonomska rješenja i inicijative te potaknuti zajednička rješenja i kompromise. Međutim, sve to mora se temeljiti na demokratskim načelima. A to znači prava podjela vlasti, mirni prijenos ovlasti e, nakon isteka mandata, provedba pravih reformi, vladavina prava, poštivanje ljudskih prava, rješavanje povreda ljudskih prava, transparentnost i odgovornost. Ako ne dođe do novog saveza, novi Irak bit će stari Irak i ISIS će se vratiti. Vjerojatno s više okrutnosti i odmazde. Hvala vam lijepa na pozornosti i rado ću odgovoriti na pitanja. Hvala vama. Ovo je zaista su bila dva vrlo zanimljiva uvodna izlaganja, uvodna izlaganja u našu raspravu. E, za sada e, nismo vidjeli da se itko javio za riječ, ali e, u međuvremenu dok članovi odbora razmišljaju o pitanju koje će postaviti, postaviti ću prvo pitanje ja. Sasvim je jasno da je dobro da je oslobađanje velikih teritorija od vlasti E, Izisa, Dakle, to je sasvim sigurno jako dobro. Trebalo bi naravno izvaziti iz Iraka. Kako vi na to gledate? Što treba napraviti? Treba li se jednostavno onemogućiti financiranje tih e, operacija? što ih vrši ta organizacija. E, ne znam kako će to izgledati u odnosu na druge teritorije, primjerice Siriju ili Libiju. Isto tako htjela bih vas e, oboje zapitati o tome što mislite o mogućnosti da iranska vlada vodi politiku uključivosti. Mi smo u svim našim govorima to upravo tražili. Europski parlament je uvijek tražio da iranska vlada provodi više uključive politike. Znamo da je u Iraku dolazilo i da i dalje dolazi do groznih situacija. I došlo je do mnogih atentata. Mi ne gledamo uvijek samo na ono što se događalo na e, u europskom teritoriju, nego pokušavamo pravedno sve to sagledati. A vidjeli smo da ove e, nedavni teroristički napadi u Iraku e, znače da su terorističke skupine, među njima ISIS, i dalje vrlo jake, te da mogu krenuti u odmazdu za mnoge druge akcije. Evo za početak e, ova pitanja. Gospodin Heller, e, može prvi postaviti pitanje. Hvala lijepa. Ja ću se pozvati na činjenicu da e, se, ste se u uvodu osvrnuli o tome, na to da je ISIS e, vojna država, ali ste govorili o tome da dolazi u podjeli među vojnim snagama koji se sada bore protiv Daesha. ali trebao li daješ e, on je uzrokovao dosta veliku propast iračke vojske, ali navodno je to ipak došlo i od strane iranske nacionalne garde. To su zapravo i e, oni koji su na čelu šiitskih e, milicija. Gdje je tu dakle iranski utjecaj, o, utjecaj časnika revolucionarne garde i to još u razdoblju od prije rata, jer oni su preuzeli vojnu komandu, zapravo i nema pravog vojnog zapovjedništva koliko znamo, zapravo su iranski časnici na čelu toga. I iranska je utjecaj eh, tu sada i će sasvim sigurno još neko vrijeme. Mislite li da će u sljedećem eh, razdoblju milicije pomalo otići s teritorija i da će ostati samo iračka vojska? I drugo pitanje, vidjeli smo mnoge terorističke e, napade, grozote, ali možemo li to usporediti i sa onom prvom e, generacijom e, situacije kad nakon okupacije, naime kada su časnici iz vojske Sadama Husteina jednostavno ostali bez posla. I onda su e, bivši časnici ušli u određene e, takve aktivnosti. Za slučaj e, vojnog poraza Daesha, hoće li se ideologizacija smanjiti? I hoće li to značiti povećanje terorizma u ostatku svijeta. A što je dakle s onim i dalje prisutnim sunitskim časnicima koji su tamo bile vrlo jake i kakva je sprega između sunitskih plemena i Daesha. I sa svim tim rekli smo ostacima. Hvala. Sada gospodin januš Zemka. Hvala lijepa. Hvala na ovim informacijama. Mislim da to što ste vi rekli ukazuje na činjenicu da je borba protiv Izisa i terorizma nešto što ipak je polučilo mali uspjeh. Ono što mene zanima više u detalje su stvari koje su za mene dosta važne. E, kolega je upravo postavio pitanje o mogućnosti da iračka vojska uopće djeluje. Kakva je situacija na terenu? U posljednjih 12 godina otprilike mi smo toj e, vojsci davali novac. E, naime, financirali smo njihovu obuku kao i e, njihovu opremu. Zanima me stoga što je rezultat toga? Ja sam inače nekada radio za vojsku i u Poljskoj smo obučavali E, jednu diviziju iračke vojske. Radilo se od otprilike 10.000 ljudi. Radi se o ljudima koji su e, obučeni, a imaju dovoljno opreme i sve to u redu. Međutim, nakon te faze ne znamo što se kasnije događa na papiru u iračkoj vojsci ima više tisuća vojnika, a na kraju ispadne da nisu u stanju braniti e, teritorij vlastite zemlje. Kakva je kvaliteta te vojske? Mi trošimo novac, pokušavamo ih obučiti i e, u to se ulažu veliki napori i onda oni e, jednostavno pređu na drugu stranu i stanu uz bok naših neprijatelja. Zanima me dakle koliko je kvalitetna iračka vojska. Mislim da je to ključno pitanje. Još jedno pitanje bih postavio o sjeveru Iraka, o Mosulu i drugim e, krajevima. Nekada je postojao određena stabilnost i E, smirenost. Kurdi su se e, sami sami sobom upravljali, ali danas e, vlada ISIS. Što nam možete reći o situaciji na sjeveru zemlje? Jesu li Kurdi u stanju isposlovati vlastitu autonomiju mogu li oni jamčiti stabilnost tom dijelu države. Jer upravo u tom dijelu nalaze se naftna polja, što je naravno vrlo važno za ekonomsku stabilnost zemlje. Hvala, gospodin Freund ima riječ. Hvala. Prilično je jasno za nas koji pratimo redovito situaciju u Iraku, kako je dakle očito da se s političkog stanovišta ta zemlja nalazi u pravom neredu. Stanovništvo u toj zemlji nema ono što i ne dobiva ono što bi jedna vlada koja funkcionira trebala omogućiti. S druge strane, dodao bih možda unutar zagrada, da zapravo i ne znamo kakva je stvarna situacija u toj zemlji. Jedino što čujemo su loše vijesti. To ne vrijedi samo za Irak. To vrijedi za puno događanja u velikom broju zemalja. Sjećam se da kada sam se bio ocelio u Washington, da su mi onda prijatelji pitali stvarno želiš oceliti u Washington, nisi li zabrinut, tamo ima toliko puno ubojstava. Jer to je bila zapravo jedina vrsta informacija koje su imale, osim političkih informacija. Ovo sam rekao uvodno. Međutim, moje pitanje je ono koje se odnosi na istragu Chilcot u Ujedinjenom kraljevstvu. Naime, vlada Tonija Blaira surađivala je sa eh, Sjedinjim američkim državama za vrijeme rata u Iraku. A kada se Tony Blair branio i rekao je, citiram ga otprilike, da je situacija u Iraku sada mnogo bolja nego li dok je Saddam Hussein bio na vlasti. Ni na koji način ne kritizira Tonija Blera za to što je rekao. Jednostavno bih htio da mi vi koji poznajete situaciju dobro, puno bolje nego li ja ili mnogi među nama, je li to točno, je li ta tvrdnja točna? E, iako ne znamo kako bi izgledalo posljednjih 13 godina pod Sadamom Huseinom, da je on e, ostao živi bio na vlasti u toj zemlji. Možete li ipak usporediti u određenoj mjeri život ljudi u toj zemlji onda i sada? Hvala. Hvala lijepa. Iran je zaista e, ključna zemlja za borbu protiv ISIS-a u Iraku. E, kada se je išlo iz Baba u Ši, oni su ih e, pratili i ima puno zapravo riskantnih stvari koji e, dolaze, e, koje rade ljudi. I ovdje ne govorimo o e, jakoj iračkoj državi gdje ne bi postojale milicije, jer milicije su zapravo dokaz da je situacija zapravo krenula kri, ukrivo u nekoj državi. Ne mislite li vi da E, Iran i njegove snage predstavljaju snage stabilnosti. O tome. A drugo, važna vrsta konfrontacije i borbe protiv e, protiv islamske države predstavljaju Kurdi. Ja sam se na bojišnici u Kirkuku često s njima susretao. A e, sada možda dolazi do stvarne etničkog čišćenja jer se e, eliminira svo prisustvo e, jezida i kršćana, čak i mnogih arapskih skupina. A, kada i ako i uništimo E, islamsku državu e, moglo bi doći do vrlo žestokih borbi među različitim skupinama iz onih e, gdje su ih na teritorijima gdje su ih izbacili u tijekom borbe protiv islamske države. Inače, iračka vojska je nekada bila vrlo dobro obučena i opremljena u e, ranijem razdoblju, a sada to uopće nisu. Ja sam se sastao bio sa osobama koje su obećavale specijalne iračke snage. Oni su mi rekli da je bilo jako malo operativnih mogućnosti, da je bilo malo kontakata između časnika i vojnika pa je stoga sasvim jasno da je učinkovitost tih vojnika prilično nikakva. Što se tiče Faluđe i Ramade, kada vidimo da ih napatača bilo 6 naprema 1 u odnosu na one koji su bili u gradu, trebalo je ipak jako dugo da se e, oslobodi taj grad. A Daesh je isto tako e, dosta napredovao bio ranije na tom teritoriju. Možemo li govoriti o pobjedi s obzirom na okolnosti pod kojima je do nje došlo jer nije bilo uopće nikakvih pouzdanih informacija. Nema više pitanja iz stvorane i e, zato e, moram reći ipak nešto jednostavno ne mogu, a da ne kažem nakon onoga što je rekao gospodin Freud. Jednostavno ću e, se prisjetiti na osobno iskustvo s početka 90. godina. Ja sam već e, više od 35 godina bila povezana s pokretom Solidarnošć. Evo, to vam dokazuje koliko već imam godina. Dakle, nakon promjena u Poljskoj i kada je solidarnost pobjedila, tada sam dobila mogućnost da odem u Brisel i da se sretnem s kolegama sindikalistima, jer ja sam također bila aktivna u sindikatima. Mislila sam da sam bila prilično, pa dopustite mi da kažem, internacionalizirana. Ne znam što točno zapravo da kažemo što to znači. Ali iznenadila me primjedba kolege iz Čada ili e, kolega iz Europe afričkog podrijekla. On je naime govorio o Sadamu Husteinu i rekao mi je znašte, on je gori nego što je nekada bio Hitler. Možete misliti što znači kad Poljaku kažete da, je, da bi neko mogao biti gori od Hitlera? Moram reći da sam stvarno ostala zaprepoštena. Mislila sam pa kako on može tako što reći i mislila sam da jednostavno ne poznaje situaciju dovoljno dobro. Ja se jako dobro sjećam eh, tog eh, događaja to nije bila primjedba nekoga koje je imao e, niti industrijsku, niti, e, niti vojno iskustvo, ne, to bio jednostavno običan čovjek iz e, Afrike. Hvala lijepa, sad najprije gospođa Đili odgovarati na pitanja. Hvala puno na svim ovim zanimljivim primjedbama i pitanjima. Nadam se da ću um, redom na njih odgovoriti. E, gospođo predsjedateljice, počet ću od vaših pitanja. O samoj prirodi Daješa. sažem slažem se s mojim kolegom e, koji je rekao da je izazov koji je pred nama, svjetski izazov. E, je krenuo u Iraku, zatim je došao u Siriju, pa se vratio u Irak gdje je situacija bila i tekako povoljna. Rekla bih da se radi o nekoj vrsti brenda, marke, ništa drugo. Kao bilo kakva Brand može se promijeniti, može biti fleksibilan. I to je zapravo pravi izazov. Ono što je bitno je i teologija koja stoji iza toga. Pa rekla bih da je možda ideološki, ne znam kako bismo o tome mogli govoriti. Oni su zapravo krenuli s ideološkog stanovišta u određenom smjeru su bili su uvjerljivi, to je bilo uspješno, ali oni su bili u mogućnosti mutirati. Dakle, došlo je do mutacije. Već sam u mom izlaganju rekla da možemo pozitivno gledati na to da će Daesh biti poražen u srednjoročnom planu. Međutim, dugoročne izazovi koji su pred nama mogu još biti važnije od Daesha. Kako Daesh mutira? Pa da, da. Mnogi kažu da treba izbjeći ovakvu vrstu spekulacija. Međutim, mnogi drugi kažu da ako se oni usmjere na Bagdad i ubiju 230 ljudi odjednom, da je to do toga došlo upravo zato što Daesh trenutno mijenja taktiku jer e, gube u tradicionalnoj vrsti ratovanja pa se više usmjeravaju na terorističke napade. Takva i je stvarnost I e, zato se i slažem s mojim kolegom Hasanom da moramo sagledati sve mnogo šire, ne samo Irak, Sirija, regija, ali i više od toga. Dakle, to je postao e, svjetski fenomen i izazov svugdje u svijetu. Ostale pitanje, pokušat ću ih nekako objediniti. Je li moguće drugačiji Irak i uključivost? i isto tako postojalo je pitanje je, nije li u Iraku bilo bolje pod Sadamom. Je li realno uopće gledati na tu zemlju kao zemlju koja funkcionira. S obzirom na dužnost koju ja sada obnašam, pa e, Promijenila bih posao da mislim da to nije moguće. Gledamo li na čašu koja je napola puna, ili ona napola puna ili napola prazna? Ja mislim da je moguće tako što ostvariti, ali to je ogroman izazov. I to je i razlog zašto mislimo da Irak ne može uspjeti sam. Kao što je moj kolega rekao, glavna odgovornost leži u iračkim rukama i iračkim vlastima. Međutim, Irak ne može uspjeti sam. Radi se o kapacitetima, o pozitivnom utjecaju, o međunarodnom pritisku i podršci. Mi tražimo od svih drugih važnih dionika u toj regiji i te regije da zaista uvijek imaju na umu Irak. Postoji još jedno područje, govorimo o povjerenju, o uključivosti. Radi se o nečemu gdje treba dvije vrste usporednih e, djelovanja. S jedne strane od dola prema gore surađujemo s e, e, građanskim društvom i treba sudjelovati sa svim slovima u društvu. Jer što se dogodilo posljednjih godina je jednostavno samo još više polariziralo iračko društvo. Sve ove grozote koje su se dogodile u e, zemljama kao što su one na Srednjem istoku, to zapravo uvijek povlači za sobom osvetu. To smo vidjeli u Faluđi i drugdje i zato toliko brine i pitamo se što će se to govoriti u Mosulu. Dakle, to je pristup koji treba ići od dozdo na gore. Ali to će biti jedino moguće bude li se pritisak istovremeno vršio od ozgo prema dole. Zaključci o toj zemlji koje mi objavljujemo, svi oni uvijek pozivaju da sve strane, svi politički čelnici i vjerski vođe zaista zajedno rade na pomirenju. To je bitno. Postavljeno je pitanje vezano za vojsku. To je zapravo jako bitna stvar i to je naravno više nego li legitimno. Svi su tražili to 2014. godine kada e, se vojska povlačila. U Mosulu su ostavili oružje. mi smatramo da je to prvenstveno nešto što je povezano s političkom situacijom. U Iraku više nema takvog, takve jedne nacionalne države, nacionalne države u pozitivnom smislu. Nacije države koje bi bila vjerodojnostojna i koja bi, bi e, stanovništvo vjerovalo. Mnogi misle da uopće nije pitanje obuke, već motivacije. A vojska koja je bila prvenstveno e, šiitska nije bila motivirana da gine za Mosul. E, mnogi smatraju da su paravojne snage bolje, da se njima bolje upravlja. Međutim, e, ono što nam situacija, nedavna situacija pokazuje, da je paravojska jednostavno bolje motivirana. I to jednostavno ukazuje na činjenicu da je potrebno da država bude jača da se, da između države i naroda dođe do jednog novog socijalnog pakta, te da se ponovno stvori duh jednog pozitivnog nacionalizma. Pitanje je o sjeveru i Kurdistanu. Već sam objasnila koji je naš stav i zašto e, mislimo na ovaj način, zašto tako razmišljamo. U ovom času mislimo da ti niti jedna e, zajednica u Iraku ne bi mogla voditi sama državu. I jedina mogućnost je da svi oni uspostave koaliciju te da pokušaju ponovno sagraditi zemlju. Zašto je došlo do ovoga, do čega je došlo u Mosulu? U Mosulu zato što E, nema centralne države od 2003. godine, naime, a vjerojatno čak i prije 2003. godine više nije bilo kontrole centralne države u tim dijelovima Iraka. A vjerojatno i u e, Ambiko nije sasvim izolirana u toj regiji. Pitamo se E, zapravo što može dati jedno dugoročno rješenje, a mislimo da je odgovor na to da bi se država trebala ponovno vratiti i kontrolirati ta područja. Podijeliti zemlju je nešto gdje se kolega i ja slažemo da to nije ispravno rješenje jer mislimo da je ova zemlja već jako fragmentirana i da bi e, još veća fragmentacija jednostavno urodila još e, opasnim domino efektom. Postoji utjecaj glavnih aktera u toj regiji, da to je nešto što je jako sigurno. Jedan moj kolega jednom rekao da je Iran sve prisutan u Iraku. I da su oni u izvjesnom smislu ti koji organiziraju sve eh, kampanje. Ako postoji jedna zemlja gdje mi i Iran imamo isti interes, onda je to Irak. Dakle, i mi i Iran se slažemo oko Iraka, imamo isti interes. Jer svi glavni dijenici u, Irak, u toj regiji eh, eh, trebaju eh, stabilni Irak, jer nikome nije u interesu da dođe do nestabilnog i fragmentiranog Iraka. Niti Iranci, niti Turci, niti e, Saudijska Arabija. Upravo tu trebamo djelovati i trebamo pokušati e, naći pozitivne aspekte tog utjecaja. Ne smijemo istovremeno biti naivni kada jednom uspostaviti taj utjecaj nije tek tako lako samo se povući i pustiti e, zemlju e, na miru. Ako budemo aktivno radili na tome da ta zemlja ostane cjelovita, e, treba dakle to uspostaviti uz glavne regionalne aktere. Mislim da sam ovdje pokrila sva pitanja. Hvala vam, gospođo. Izvolite, gospodine Hasan. Najprej hvala. hvala na pitanjima i komentarima koji su bili, nada se, zanimljivi i izazovni. Pretpostavljam da nemam odgovora na sva postavljena pitanja, no kao što je kolegica rekla da vjerojatno ćemo pružiti više, postaviti više pitanja nego pružiti odgovora, no to je realnost Iraka današnji danas. Započet ću s pitanjem solidarnosti predsjedavajuća. Da, to je jako dobro pitanje. Bilo je pitanje o solidarnosti viktima, e, sa žrtvama Isisa u Iraku i pružena je pokazana je solidarnost, što je odlično. No, ja bih više govorio o društvenoj solidarnosti. Naime, na tom polju možemo napraviti veliku globalnu vezu između društava. Dakle, zašto ne bismo održali minutu šutnje za žrtve izdake Kamrade, Istambula i drugih mjesta i zašto ne bismo složili oko toga i, građan, i društvo u Belgiji i drugdje da poduzmu mjere na taj način. Mislim da bi to bilo odlična mjera podrške za Iračane, znate, za Turke, za stanovništvo iz Bangladeša, gdje god se nalaze te žrtve isis i to je puno moćnije svih mogućih političkih i vojnih intervencija. I o tome sam htio govoriti u biti. Zasigurno iz Iraka dolaze brojne loše vijesti, ali s obzirom da sam podrijetlom iz Iraka, ja također vidim dobre poruke i, znate, i u Kurdistanu i u dijelovima Iraka, no oni su zasjenjeni obimom svakodnevnog barbarizma, barbarstva Isisa i svakodnevnom borbom protiv neprijatelja kao što je Isis. Dakle, to sve baca u sjenu sav društveni aktivizam u zemlji. Evo vam nekoliko primjera dobrih vijesti, na primjer. Prosvjedi u Bagdadu prije dva mjeseca. Neki mediji su ih e, opisali, ili većina medija u regiji, a i na međunarodnoj razini, opisali su to kao isključivo um, demonstracije podrške Al-Sadru. Dakle, to je bila mješavina ljudi koji podržavaju Al-Sadra, ali takozvani građansku opciju. Dakle, ljudi koji nisu učlanjeni ni u kakvu stranku i koji vjeruju u građansko društvo. Neki to zovu sekularnim društvom, drugi oni zovu građanskim društvom. Dakle, to su ljudi koji ne stoji ni za kakve ideologije, niti iza stranke. I oni su jako aktivni u Bagdadu, zahtijevaju odgovornost, transparentnost, odgovornost glede da se traži da se objasni što je pošlo po krivu kada se desilo to i to, no to ne dolazi do međunarodnih medija, s obzirom da ne dolazi do medija, do međunarodnih medija, onda to, to i ne postoji, jel? kao što sam rekao, ima u Basri, Kurdistanu, u Kirkuku puno građanskog djelovanja koji treba zahtijevaju e, reforme, vladavin prava, zahtijevaju to od e, iračkih, kurskih vlasti da e, pružaju kvalitetnije usluge i opet se o tome ne govori jer upravo zbog svakodnevne zbilje rata protiv Isisa. Što se tiče kod izvješća da li je Irak bolje mjesto danas nego što je bio 2003. Hm. kod izvješće u biti nije objavljeno u Iraku. Kada je, mislim, nije, nije bila važna tema kada je objavljeno prošlog tjedna u Iračani o tome nisu ni, ni razgovarali toliko, to je to spokrili medije, ali nije privuklo neku značajnu pozornost. Znate, Iračani su prešli tu fazu već odavno. I mislim da ne bismo trebali zaboraviti da autoritarna stabilnost je stabilnost šama, to je autoritarstvo je dovelo i u Egiptu, i u Siriji, u Libiji, u Jemenu i u drugim zemljama je e, izazvalo revolucije. Dakle, ne trebamo e, razdoblje Iraka od prije 2003. godine idealizirati. Bio je, bio je tu i terorizam u vrijeme Sadama na to je bio državni terorizam. Sada je više struk i ISIS je u svom barbarstvu prevazišao svoje učitelje. Oni su ponovno osmislili da novo značenje pojmu barbarstva. I izvješće BBC E, na arapskom. E, e, to je bilo, bio, bio jedna reportaža u, u travnju 2003. godine čovjeku koji je uništio Sadamovu u kip i danas kao kaže da žali zbog toga jer nema nikakve sigurnosti, stabilnosti u Bagdadu i kaže da žali zbog toga. Ja razumijem taj stav, no da je Saddam Hussein i dan danas na vlasti, u kakvom bismo mi to Iraku živjeli, mislim da bi bilo više genocida uporabe kemijskog e, oružja protiv različitih zajednica, svih onih koje bi bile protiv Sadma Huseina, zatim njegovi sinovi Udaj Kusaj e, i njegove čeri bi vladali Irakom narednih 40-50 godina. Dakle, to je ta šam stabilnost. Ne smijemo imati romantičan pogled prema tom e, razdoblju Iraka prije koje je prethodilo 2003. godine. Što se tiče Kurda na sjeveru, mislim da je došlo do nesporazuma. Ja nisam rekao da su Kurdi počinili bilo kakvo etničko čišćenje. Ne, ono što sam rekao je da su Sinđaru u datom trenutku jezidi bili uhvaćeni e, između dviju frakcija, dakle, uhvaćeni su u borbu između e, KDP-a i PKK. Znate, to je ta njihova stvarnost, tu je gospodarska bogada i e, opsada, upravo zbog tih e, borbi između kurskih e, snaga. A jezidi nisu očekivali da će to dočekati kad se vrate doma. Dakle, to je odgovornost kurskih snaga. Moraju započeti m, mm, otvoriti pregovore o podjeli vlasti, o budućnost Kurdistana, no o tome moraju, kad o tome razgovaraju, moraju razgovarati i s Bagdadom Dakle, kurdske vlasti, odnosno snage, moraju naći neko zajedničko rješenje kako bi riješili svoje razmirice, ali isto tako kako bi i iznašli rješenje plan da e, da e, u suradnji s Bagdadom da se odluči e, o budućem statusu Kurdistana. Zatim, još jedno pitanje, da li je drugačiji rak moguć, pa dopustam najprije da kažem sljedeće. Alternativa mirnom Iraku, ovdje ću biti jasan, jest desljeće građanskih, građanskog rata i građanskih ratova. Znate, Libanon 70 i 80 godine godina prošlog stoljeća bio bi apsolutno ništa usporedbi s Irakom. Eto, to je ta alternativa. Ja ovdje uopće ne želim opisivati nikakav apokaliptični scenarij, no to je stvarno spravo onoga što imamo na terenu, politički i vojno sagledano. Dakle, nema nikakve alternative tom, e, toj suradnji s Iračanima. Oni imaju velik posao pred sobom, ali nema druge alternative. Dakle, to je dugoročno gledano ono što trebaju napraviti Evropska unija i međunarodna zajednica, da vrže pritisak na Iračane, da e, nađu zajedničko rješenje, da ostvari konsenzus po pitanju toga kakav Irak žele. Dakle, po mom mišljenju neće biti povratka na politički sustav u Iraku koji je postao do 2003. godine. Ono što će se desiti jeste, a na temelju e, stanja na terenu jeste federalni ili konfederalni sustav. No, kako bi se do toga došlo treba puno pregovarati, ali isto tako treba i međunarodne obveze i posredništvo, jer sami Iračani to ne mogu napraviti. I to nije iračko pitanje, već e, međunarodno pitanje. Dakle, dugoročno gledano, e, EU uniji u interesu da bude zastupljena tamo i da E, bude posrednik između Kurda i Arapa, između Sunita, Šita i svih tih zajednica. Dakle, za to će trebati vremena, to nije jednostavan postupak, ali to treba napraviti. Kada me pitate da li je drugačiji kako mogući, pa po mom mišljenju Iračani se moraju dogovoriti o nečemu što ja nazivam tranzitskom razdoblju, odnosno planu za narednih 50 godina kako bi se napravio naprave konture tog e, sustava federalnog ili konfederalnog i da vidimo da li će taj model funkcionirati. Dakle, to će biti nešto što će biti u stalnoj izgradnji taj model. No, ne smijemo izbjegavati potrebu da se napravi taj tranzicijski plan e, plan za tranzicijsko razdoblje za narednih 5 do 10 godina i da vidimo kako će se Iračani nositi, kako će se snalaziti u toj novoj zemlji ko je pravi državnik, čelnik, kome je stao do Iraka, do različitih e, pokrajina, tko je protiv toga i onda na temelju toga svega moći ćemo ocijeniti kako taj proces može evoluirati. Evo mislim da sam odgovorio, pa sada sam spreman odgovoriti na sljedeće niz Hvala, mislim da možda imamo još e, dodatno pitanje. Izvolite gospodine Freund. Hvala predsjedateljice. Samo želim nešto jasno reći kako ne bih e, bio krivo e, potumačen. Dakle, kada sam parafrazirao ili citirao Tonja Blaira, ni na koji način nisam želio sugerirati da mi se na bilo koji način sviđalo ono što se dešavalo pod e, Sadom Huseinom, jer samo sam to htio reći, jer vi ste napravili tu analogiju između te Čadske unije, ne znam kako je došlo do te opaske, no kako god bilo, sam sam htio reći da to nije bila moja namjera i nadam se da ste me razumjeli. Ja imam još jedno dodatno pitanje, ja konkretno. Posljedno pitanje oboma Dakle, da li mislite da u ovom e, eventualnom tranzicijskom petogodišnjem planu da bi bilo prostora za povratak e, kršćanskog stanovništva imajući na umu sve grozote koje su pretrpjeli. Bliski istok je jednostavno bio koljevka kršćanstva, iako su oni danas manjina i čitav niz godina to je bilo ništa naravno bilo je tu raznih meandara, ali evo želio bih da se osvrnemo na ovo što se skoro skoroj povijesti desilo, dakle to je, bila, to je, to je bio miran no da li mislite da li u dogodnoj budućnosti može doći do nekog pomaka ili je to jednostavno, da kažemo, bilo uspješno etničko čišćenje? Najpšak, hvala. Povrat kršćana, a i drugih jezida i drugih zajednica Znate, kad razgovaram s prijateljima, kršćanima, jezidima i drugima koji su pobjegli iz Iraka ili koji su još uvijek tamo, evo ja sam prije par mjeseci bio u Kurdistanu gdje sam susreo s nekim jezidima, neki žele napustiti Irak i Kurdistan jer ne mogu se vratiti tamo gdje su proživjeli to što su proživjeli, a drugi se žele vratiti pod uvjetom da ima dobra, dobar sustav upravljanja i e, žele im, da se i njih pita e, o tome tko će upravljati tim regijama. No ti preduvjeti nisu još zadovoljeni. Tako da treba da europske institucije i lokalne na tijela vlasti inzistiraju da e, za potrebe interno razmišljenih osoba da se jamči da će oni upravljati svojim e, pokrajinama, da će to biti dobro upravljanje. I što se tiče sigurnosti, zašto ne bi imali ljudi iz vlastitih e, zajednica da budu zadrženi za e, sigurnost e, njihovih regija. No, bojim se da, moram to reći, bojim se da većina njih se neće željeti vratiti trajno. Što se tiče iračke vojske i sigurnosnih snaga, to sam zaboravio u svom uvodnom izlaganju reći. Da, Istina je da se urušila iračka vojska 2014. no istovremeno ona je ta koja je uz podršku američkih, e, uz američku zračnu podršku koja je bila ključnog značaja e, prošlog tjedna, odnosno pri par tjedana povratila jedan grad. Dakle, to je važno i za podršku Pešmerga i PMF-a i drugih da povrate teritorij. Tu postoji nacionalni zakon o nacionalnoj gardi u Iraku koji je blokiran. No, mislim da kada bi taj zakon, evo to, treba imati i Europski parlament kad, na umu kada razmišlja s iračkim vlastima. Dakle, zakon o nacionalnoj gardi pruža mogućnost e, e, pokrajinama da imaju svoju nacio, e, pokrajinsku gardu za sigurnost, a to je blokirano na nacionalnoj razini, a to bi trebalo usvojiti i na taj način bi se mogle napraviti lokalne pokrajinske policijske sigurnosne službe sastavljene od naroda tih pokrajina i na taj način bi se riješili problemi povrat, riješio problem e, povratka autoritarne vojske u bilo koji od pokrajina. Hvala, znam da gospodin Nart se htio javiti još za riječ, tako da vas molim da Izvolite. Evo bit ću kratak. Ja imam određene veze sa članovima sirijske i jezitske zajednice i poznajem neke sunite sjevera Sirije i sjevera Iraka. I stvarnost je takva da kada se vode borbe u određenom mjestu, stanovništvo bježi. I nakon borbi stanovništvo se vraća dakle možda ne na prvu liniju bojišnice, ali se vraća na taj teritorij. I stvarno je takva kakva mi je opisana i ja ću to e, svojim očima uvidjeti jer ću otići na lice mjesta, no uglavnom rečeno mi je da uz izliku rata sprečava se to ništa da se vraća u pokrenu i kraj svog podrijetla. I mnogi su suočeni s velikim poteškoćama, na primjer, kada se nalaze na planini Sinđa, ne dopušta im se da se vrate u svoj regiji. A Sinđar jeste od strateškog značaja, dakle to je u središtu Kurdistana na sjevernom koridoru. Dakle, ako se želi očuvati taj sjeverni koridor, onda vas molim da pogledate kartu Sirije, vidjet ćete da je e, kurdsko stanovništvo na krajnjim zapadnim rubovima Sirije sa jednim džepom u području Kobanea i u području koji se nalazi u blizini Skenderula. I tu vidite da ima jedan e, neometani prolaz za snage PKK, pravi koridor. Dakle, to je e, od strateškog značaja. A zatim ako saslušate izjave čelnika Kurdistana vidite da oslobođeni teritorij, teritorij koji su borili pešmerge, smatra se kurskim područjem. I ako znate isto tako da u Kirku Kusek e, radi progresivna kurdizacija i isključenje e, arapskog i turkmenskog stanovništva, onda je to nešto što e, gdje vidimo da Kurdistan e, uopće nema nikakvu namjeru boriti se protiv etničkog čišćenja. Mislim da stvari moraju biti jasne tu. I u konačnici bojim se da će doći tu do skobljavanja činjenične hegemonije Kurdistana koji postupno u svoj teritorij uključuje područja koja nikad nisu bila dijelom Kurdistana, koji su nekad e, povijesno bili koje je Kurdistan povratio. Znam da je došlo do e, širenja hegemonije arapskih vlasti. Znam da je Saddam Hussein imao za cilj i e, Kirkuk, no sada vidimo da se dešava obrnuto, da isključuje sve snage koje nisu kurdske i sad bio to PKK ili neki drugi, ali to, to nagovještava možda i mogući budući rat. Drugi rat. Mislim da ovo vrijedi komentirati. Izvolite, dakle, možda možete ovo oboje komentirati. Uh, Hvala vam lijepa, gospodine Nart. Sad mi je sve jasno. Prvo sam pomislio da je došlo do nesporazuma kada ste govorili o etničkom čišćenju. Sada mi je jasno što ste mislili po tim. Tijekom prve intervencije nije mi bilo potpuno jasno što ste po tim mislili. Hvala vam lijepa na pojašnjenju. Sudjeluju li Kurdi u etničkom čišćenju? Prema nekim izvještajima Human Rights Watcha postojali su određena otvorena pitanja u nekim područjima. Kurdske vlasti su također izjavila da je to povezano s prirodom rata u tom području. Bez obzira na to što je istina, po mom mišljenju, a to sam i naveo u sklopu svog izlaganja, postoji potreba da se nešto učini. U svakom slučaju, kogod da počinio etničko očišćenje, to se mora tretirati kao zločin, kazneno djelo. To se ne smije događati, bez obzira na to tko sudjeluje u tome, kurdi, e, šiti, suniti. A e, etničko očišćenje je povezano naravno sa radikalizacijom, to mora biti potpuno jasno i osim toga, kada govorimo o Kirkuku, Mosulu i drugim područjima koja su prijeporna, vratit ću se na ono što sam rekao. Tu postoji potreba za ozbiljnim pregovorima između regionalnih vlasti Kurdistana i Bagdada uz sudjelovanje Europske unije, SAD-a, UN-a, a kako bi se ostvarila kompromisna rješenja i definirao prijelazni plan za naredno razdoblje od 5 do 10 godina. To je jedini put da se riješi ovaj problem. Hvala. Izvolite. Da. E, želim jasno dati do znanja da naravno ne zatvaramo oči. E, imamo informacije o raznim zbivanjima u zemlji koristimo različite izvještaje i informacije koje koristi visoka predstavnica. Imamo informacije o demografskim e, promjenama i svim ostalim izbivanjima u zemlji i upravo zato govorimo o odgovornosti svih uključenih strana. I tog razloga doista inzistiramo na tome da se mora poštivati međunarodno humanitarno pravo, da se e, mora voditi računa o vladavini prava. Svjesni smo toga da to mora biti e, odluka same zemlje donesena na lokalnoj razini, e, međutim mora postojati određeni prijelazni pravosudni mehanizam koji će omogućiti Iraku da uspostavi sustav e, koji će omogućiti pomirbu. Jer znamo što se sve zbiva na terenu, događaju se strahote i tu nismo naivni. Međutim i nadalje moramo raditi ono na čemu radimo. Moramo dakle poslati jasnu poruku. u odnosu na one koji su odgovorni. Hoće li se kršćani i druge manjinske zajednice vratiti? Mislim da je to naravno problem s kojim su suočene manjine, ali to je e, problem iza Bagdadija. I jedno mi je netko postavio pitanje e, što bih učinila da sam u Bagdadu. E, I postoje oni koji razmišljaju o odlasku, a ja im kažem ostanite, vaša zemlja treba. I postoje oni e, koji su se odlučili vratiti i ostati ondje. Sve naravno ovisi o okolnostima na terenu. I o tome postoji li nada. Postoji li nada da će se promijeniti situacija. Ako nada postoji, ljudi će se biti spremni vratiti. Međutim, ako pomisle da bi mogao zavladati strašan građanski rat u zemlji i tu se u potpunosti slažem s vama, ako se stvari krenu razvijati u tom smjeru, situacija će biti daleko gora od onoga što vidimo da se zbiva u i odnosno zbivalo u Libanonu, što se zbivalo na Balkanu, jer e, riječ je o velikom ulogu i e, ogromnim interesima koji su različiti, a to ovisi o iračkim vlastima i potpori međunarodne zajednice. O tome ovisi hoće li postojati nada ali ako bude postojala mogućnost da ondje ostanu, oni će ostati. I možda je jedna misao na kraju. Je li Irak bolji nakon pada Sadama? Rekla bih da ako postoji tračak nade, a to je bilo iznenađenje i tijekom zadnjih izbora, a očito je da unatoč svemu postoji nešto što ljudi prije nisu imali a to je jedan začetak. Daleko je to od toga da bi stvari bile dobre, ali postoji jedan začetak demokracije i postoji mogućnost da se uvedu promjene demokratskim procesima i demokratskim aktivnostima. I zahvaljujući tome čini nam se da postoji mogućnost da se stvari promjene. I Postoji određena svijest o stvarima koje ne funkcioniraju u zemlji. A pritom postoji odlučnost da se radi na promjenama. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa na ovoj fascinantnoj raspravi. E, nastavit ćemo raspravu o ovoj temi nakon povratka s misije u Iraku. Obično organiziramo sastanak kako bismo podijelili povratne informacije i podnijeli izvještaje. Naš interes za Irak je kontinuiran. Tu nema prekida, iako međunarodna zajednica, a tu smo se znali šaliti, E, ponekad e, se može nositi samo s jednim velikim problemom u određenom trenutku, a nažalost e, sada postoji istodobno jako puno velikih problema. Ali što se tiče Iraka, on je kontinuirano u žarištu našeg interesa. Hvala vam lijepa na ovoj fascinantnoj raspravi. To je zahvaljujući vašem doprinosu, doprinosu vas oboje. Osim toga zahvaljujem e, svim zastupnicima na sudjelovanju, zahvaljujem e, i našim e, zaposlenicima, zahvaljujem i našim konferencijskim prevoditeljima. Sastanak je bio zahtjevan, ali vrlo zanimljiv. Hvala vam lijepa. Ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Zadnja točka je točka razno. Pretpostavljam da tu nema nikakvih pitanja niti e, komentara. Sljedeći sastanak je 5. rujna. Želim vam ugodan odmor i svako dobro.